Ladies and gentlemen, may I ask you to take your seat? Dame i gospodo, molim vas, izvolite sjesti. I open the regular meeting. Otvaram redan sastanak od Regi. Dobili ste sve dokumente prije sastanka. Započnemo s osvajanjem dnevnog reda Možemo li ga usvojiti tako kako ste dobili? Nema komentara, nema prijedloga. Dobro. Onda možemo smatrati dnevni red usvojenim. Nastavljamo sa usvajanjem zapisnika sastanka od 17. rujna 2015. godine. On je na raspolaganju na internetu. Kao što se sjećate, odlučili smo biti štedljivi i manje trošiti papir, dakle paziti na okoliš, dakle predlažem da kao što je uobičajeno ako ne bude tijekom sastanka nikakvih prigovora, da smatramo te zapisnike, taj zapisnik usvojenim. Treća točka, obavijesti predsjedništva. Započet ću sa konferencijom predsjedništva, kolegija predsjednika odbora koji je održan sa Zrazburu 7.10. Održan je godišnji sastanak predsjednika odbora da se komisijom raspravi o programu sljedeću godinu. Ovaj oblik, format je bio novi jer tu su bili supredsjedatelji i povjernici i imali smo sastan, rasprave po skupinama koje su bile okupljene oko e, zajedničkih tema, onda je održan e, plenarni sastanak. Ja sam radila na klasteru A, e, zapošljavanje, gospodarski rast i investicije, tu smo imali deset e, povjerenika i osam predsjednika odbora. Zasjedanje je su predsjedao gospodin Artui, koji je predsjednik odbora za proračune i potpredsjednik komisije Katajnen. Moje glavno izlaganje ticalo se srednjoročnog pregleda višegodišnjeg financijskog okvira, osobito kada je riječ o kohezijskoj politici. Povjerenica Georgijeva odgovorila je govoreći da će revizija koja će, će pokrenuta sljedeće godine komunikacijom komisije i tu će se usredotočiti na usklađivanje višegodišnjeg financijskog okvira, usklađivanje sa e, politikama, e, prioritetima politika, jasno usredočenost na učinkovitost, pojednostavljivanje, to je nešto što je spomenuo gospodin Sikjerski od odbora za poljoprivredu, te pojačana odgovornost. Plenarno zasjedanje je primilo oblik e, iz svakog od viskupova, skupova, klastera. Gospođa Gresle je bila su izvjesteljica za, u ime Europskog parlamenta za klaster A. Gospodin Katajnen je spomenuo dakle, e, administrativno pojednostavljivanje. Dakle, čuli su našu poriku s tim u vezi o, o želji za pojednostavljivanje višegodišnjeg financijskog okvira. Dakle, ovo je moj prvo sudjelovanje na tome, kada sam vas o tome informirati. Drugo je neformalni ministarski sastanak eh, pod luksemburškim predsjedanjem koje je uvršteno kao tema na sastanku koordinatora. Međutim, nakon naše razmjene stajališta s gospodinom Žiravom na zadnjem sastanku mogu vas obavijestiti o formalnom sastanku ministara da će Dakle, sastanak 13.10. bio je posvećen, ministarski sastanak 13.10. Eh, bio je posvećen kohezijskoj policiji, a, predsjednici odbora ne sudjeluju na takvim sastancima, te nismo bili ni pozvani na to, ali bit će održan formalni ministarski sastanak o prostornom i regionalnom planiranju u četvrtak 26. listopada te eh, na temu urbane politike od 27 studenog. Kao predsjedateljica pozvana sam da se obratim u ime odbora. Ukoliko pristajem na taj poziv, naravno, i to će biti održano još tijekom filmuško predsjedništva. Treća točka tiče se odbora regija od 13. listopada Koter. Neki od vas sudjelovali na tom sastanku u utorak. Ja sam supredsjedavila taj zajedno sa e, gospodinom Katajnenom godišnji koter sastanak koji je održan u utorak u kontekstu odbora komisije, odnosno odbora regija. Glavne teme su bile provedba načela partnerstva i više razinskog upravljanja u partnerskim sporazuma, pojednostavljivanje kohezijske politike, zatim sinergija između instrumenta i fonda za strateški razvoj, zatim se spominjala zajednička izjava o dva, dvaju odbora o urbanoj agendi. Koordinator regija danas će o tome raspravljati te će iznijeti svoje preporuke. A sada želim dati, predati riječ gospodinu Omarževu koji će nas e, kratko izvijesti o misiji koja je držana u Siciliji. Izvolite gospodinu Omarže, imate Predsjednice, hvala vam. Neću biti opširan. Samo želim obavijestiti zastupnike odbora o misiji koju smo imali u Siciliji prije nekoliko tjedana. Dakle, svi klubovi zastupnika našeg odbora bili su zastupljeni tijekom te misije koju sam ja imao zadovoljstvo predvoditi. I išli smo u Katanju i u Modenu. Da rezimiram. Mimo pitanja koja su bila na našem dnevnom redu programu. U Siciliji nas je naravno zateklo i goruće aktualno pitanje, pitanje izbjegličke krize. Uvidjeli smo u kojoj mjeri vlasti u Siciliji ulažu ogroman trud kako bi prihvatili izbjeglice u uvjetima koji su sukladni sa europskim normama. Vodili smo brojne rasprave i razgovore na tu temu, te smo razgovarali o mogućnostima koje bi se mogle pojaviti u okviru pravila kohezijske politike kako bi se pružila dodatna pomoć tim regijama koje su najviše suočene sa priljevom migranata. O tome smo razgovarali sa državnim podtajnikom za koheziju i s njim smo održali sastanak putem videokonferencije. On nam je rekao da vijeće pomno studira, analizira program eh, koji je komisija predstavila, te da se razmišlja o klauzuli o imigraciji, barem se tako to zove, i čemu bi cilj bio da se podrži Italiju i da se države koje budu izložene tom dodatnom naporu budu izuzete od nekih eh, mjera, dakle da mogu imati određene poštede. No sad se vratimo na misiju u Siciliji. Dakle, trebali smo promatrati kako se koriste sredstva iz europskih fondova za razdoblje 2014-2020 da vidimo kako je prošlo prethodno programsko razdoblje od 2007. do 2014. te želi razgovarati sa vlastima u Siciliji o izgledima za razvoj. Dvije teme su, dvije stvari su bile važne, dakle kao prvo to su karakteristike Sicilije, to je otočna regija koja je jedna od najmanje razvijenih u Europi i to barem po mom osobnom mišljenju otežava provedbu novih ciljeva iz novih pravila s obzirom da treba uložiti još veliki trud kako bi se nadoknadio zaostatak i istina je da tu treba još puno ulagati u infrastrukture. Poput brojnih otoka i Sicilija je suočena sa jakim problemom e, izoliranja određenih krajeva i vidio smo da postoji veliki trud oko održivog razvoja, inovacija, jer tamo smo vidjeli da kada se radi o znanstvenom istraživanju, inovacijama, povezivanju sa sveučilištima, da su brojne inicijative poduzete i mislimo da su na pravom putu. I na pravom su putu, dakle, da i naše institucije na pravom putu da izrade pravu e, otočnu strategiju i strategiju za izolirane regije. Zahvaljujem e, odboru i osoblju koji su omogućili da e, ova misija protekne u najboljem mogućim na najbolji mogući način, te se želim zahvaliti vlastima Sicilije koji su nam uveliko izašli u susret. Hvala. Hvala i vama. A sada, dakle, možemo zaključiti najave našeg odbora, te možemo nastaviti s dnevnim redom. Sljedeća točka dnevnog reda jeste sporaz, partnerski sporazum o kohezijskoj politici. Danas imamo predstavljanje studije o usvojenim sporazumima partnerstva. Prošle godine je tražena takva studija nakon postupka javnog natječaja odjel B je naložio tvrtci Metis da napravi takvu studiju u kojoj imamo sveobuhvatnu analizu sporazuma za partnerstvo usvojeno u 28 država članica, među kojima su i oni elementi koji uživaju veliku podršku Europskog parlamenta o pregovorima u zakonodavnom okviru. I tu je izloženo dakle, sukladnost sa zakonodavnim odredbama, eksante uvjetovanosti i usklađenost sporazuma sa strategijom Europa 2020. Danas imamo tu gospođu Izabel Nelon iz tvrtke Metis koja će dakle napraviti izlaganje mišljenja odbora regija na istu temu. Zamoću je da se drži des, vremena 10 minuta. A onda ćemo preći na pitanja i odgovorite raspravu na ovu temu. Dakle, gospođo Nelan, imate riječ na 10 minuta. Madam Chair, thank you very much. Hvala, predsjedavajuća. Hvala na mogućnosti da prezentiramo ovu studiju. Kao što znate, Ruski parlament ima vrlo jaku ulogu u pregovaranju o e, sporazumima o partnerstvu. To su sporazumi između komisije država članica o korištenju europskih investicijskih strukturalnih fondova. E, i tu se radi o usklađenju korištenja fondova sa strategijom Europa 2020. Ova studija proučava neke posebne elemente. Ja ću u ovoj prezentaciji pokušati svakako se pridržavati zadanog vremena, ali ću također prvo govoriti o sadržaju i ciljevima ove studije. Nakon toga ću se usredotočiti na metodološka pitanja, prezentirat ću ključne aspekte koji su, koji su pokriveni ovdje i onda ću ući u detalje što se tiče e, nekoliko ovih aspekata koji su od velike važnosti za Europski parlament tijekom e, procesa pregovaranja. Ciljevi su bili, kao što je rekla predsjednica, prezentirati sveobuhvatnu i sintetičku analizu usvojenih partnerstava, e, sporazuma o partnerstvu. E, to je pregled svih sporazuma o partnerstvu koji trenutno postoje. Cilj je s jedne strane istaknuti sadržaj dokumenata i pokušati shvatiti koja je sukladnost sa pravnim odredbama. Također smo dali kratak pregled strateških e, odluka koje su donesene drugama članicama vezano uz operativne programe. Također e, smo promislili o temama vezanim uz stajalište Europskog parlamenta. Što se tiče istraživačkih metoda. Želim naglasiti da se radi o istraživanju koje se temelji na postojećim sporazumima o partnerstvu koji su bili na snazi početkom ove godine kad smo započeli sa izradom ove studije. Proveli smo komparativnu analizu 28 eh, partnerstava, odnosno sporazumima o partnerstvu i E, obuhvatili smo i nacionalne programe reforme i nacionalne strateške dokumente i e, dokumente o stajalištu komisije u vezi sa ovim sporazumima. U studiji smo dali i rezime ovih e, sporazuma, a također smo u aneksu obradili dužu verziju. Ovi sporazumi su uvijek na jeziku države članice. Dakle, izazov u ovoj studiji bio je proučiti sve dokumente na različitim jezicima koristeći veliki broj stručnjaka koji su nam u tome pomogli. A onda smo na samom kraju učinili analizu i to kroz različite aspekte ovih sporazuma o partnerstvu. E, bilo je ponekad komplicirano obuhvatiti sve različite aspekte. Ključni aspekti koji nisu stvarno istrpni e, što se tiče sporazuma o partnerstvu, ali ipak su oni na koje smo se mi usredotočili na zahtjev naših, e, našeg zadatka bili su tematska koncentracija E, pogledali smo kako su Europa 2020 i sporazumi usklađeni, koja je transparentnost procesa. Pogledali smo kako države članice se integriraju u svoje sporazume o partnerstvu, odnosno kakav je integrirani pristup. Proanalizirali smo sinergije između korištenja strukturalnih investicijskih fondova sa drugim programima financiranja Europske unije druge strategije vezane uz morske bazene i također smo proanalizirali uvjetovanosti kako je ona prezentirana u sporazumima o partnerstvu. Također smo uzeli u obzir demografske izazove, pojednostavljenje i tako dalje. Što se tiče operativnih programa, 28 država članica koristilo je tri fonda rdf e, e fss e, i Europski fond za regularni razvoj. I u Luksemburgu se koristio i fond za ribarstvo. 20 država članica koristilo je opciju multifond operativnih programa i kombinirali su različite fondove, dakle osam država članica kombiniralo je ERDF i kohezijski fond, 11 je kombiniralo ERDF i ISF, a 7 je kombiniralo tri fonda. Osam država članica ostaju u operativnim programima s jednim fondom, a to je zato što se sustav temelji na sektoru, to je sektorski pristup. I ovdje je i nešto skepse zato što se subjekti pitaju hoće li doći stvarno do pojednostavljenja ili će tu doći do većeg administrativnog opterećenja. Uredbe predviđaju različite razine tematske koncentriranosti. ERDF će se koncentrirati prvenstveno na e, prva četiri tematska cilja, mada ih ima 11 ukupno, Prva četiri cilja bit će e R za RDF, ICT, mala i srednja poduzeća, to će biti glavne teme, a ESF će se koncentrirati na 8, 9, 10, 11, zapošljavanje, cjeloživotno učenje, to će biti glavne teme. A što se tiče pravila od 20% financiranja, E, on će trebati ići za određene ciljeve, a 5% za održivi urbani razvoj. Države članice su odlučile 25 država članica se odlučilo tako, a samo tri države članice odlučilo se na manji broj Imam jako malo vremena na raspolaganju, pa želim samo dati opći pregled korištenja fondova na temelju tematskih ciljeva. 6, 7 i 3 obuhvaćaju zaštitu okoliša i ulaganja u male i srednja poduzeća. Sljedeća tema koju smo predvidjeli za ovu prezentaciji, je ex ante uvjetovanost. Sve države članice morale su um, se pridržavati tog kriterija. To je također opisano u sporazumima o partnerstvu sa različitom razinom detaljnosti. Uh, opća i tematska ex ante uvjetovanost ispoštovanost e, ispoštovana je u 15 država članica. Što su e, nedavnije pristupile Europskoj države članice, to je e, usklađenost bila manja. Općenito najveća razina, razina podržavanja pravila je u pravnim sustavima, a u statističkim sustavima je najmanja razina. Statistički sustavi trebaju biti u skladu sa efsi a što se više e, provode u praksi programi, to će statistički sustavi biti e, bolje ispoštovani. Sve države članice očekuju da će ispuniti uvjete ex ante uvjetovanosti prije predviđenog roka. Stavili smo razinu poštivanja ex ante uvjetovanosti na ovom grafikonu. Ovdje vidite zelenom bojom i drugim bojama koliko se ispunjavaju određeni uvjeti. Neću sada ulaziti u detalje. Što se tiče ovih tema, također možete vidjeti razliku između izvršenih i neizvršenih, eh, odnosno ispoštovanih i neispoštovanih eh, uvjetovanosti ex ante. E, taj grafikon će se mijenjati jer će države članice s vremenom ispunjavati uvjete. A mislim da taj grafikon treba također ažurirati već sada. Što se tiče pojednostavljenja i kohezije, E-kohezija bila je glavna tema pojednostavljenja. Mnoge države su već počele sa razvojem IT sustava prethodno i sada dalje usklađuju svoje sustave kako e, bi se uskladili sa zahtjevima komisije. Sporazumi u partnerstvu ponekad detaljnije ili manje detaljno opisuju tehničke e, aspekte ovih sustava. E, što mi smatramo ekohezijom, to je da potencijalni korisnici mogu podnijeti molbu za financiranje e, na elektronički način i oni to mogu preko, učiniti preko web stranice tako da cijeli sustav bude centraliziraniji. To je korisno za regionalne sustave. Evo izgleda da vrijeme ističe, imam još samo dva slajda. Korištenje integriranog pristupa CLLD i TE, lokalni razvoj kom upravlja zajednice, integrirano teritorijalno ulaganje. CLLD se koriste u 28 država članica. Možemo imati samo jedan fond ili više struke fondove. CLLD se koriste kako bi se financirale e, grupe skupine lokalnog djelovanja i to ostaje i dalje unutar ERFD-a. A integrirane teritorijalne inicijative su opisane u 20 država članica. E, tu su pokrivana urbana dimenzija, a financiranje njegov ide preko RDF-a, ali tu ima i nekih iznimaka. Evo posljednjeg slajda što se tiče partnerstva i koordinacije. Kao što je opisano u sporazumu partnerstvu, ovo načelo je i ovdje uzeto u obzir, uzimaju u obzir sve države članice, a sporazumi u partnerstvu imaju neke detalje o sudjelovanju država članica, o ministarstvima koji koordiniraju čitave e, e, predmete, a to je bio temelj za našu studiju. E, također, e, konzultiranje javnosti opisano je u sporazumima o partnerstvu. E, u nekim državama članicama je ta konzultacija bila na jednoj razini, a u drugim državama na razini operativnih programa. Hvala na pažnji i mislim da sam se uspjela pridržavati zadanog vremena, više ili manje. Hvala vam. Bili ste vrlo blizu granice koju sam vam ja postavila ali hvala vam ipak zato što danas imamo jako puno točaka na dnevnom redu i insistiram na tomu da ne prekoračimo vrijeme. Dajem sad riječ gospodinu Zagaru koji predstavlja odbor regija. On je usvojio mišljenje o rezultatima e, sporazuma o partnerstvu i operativnih programa. Gospodin Zager je bio izvjestitelj o toj temi u odboru regija, a sada mu dajem riječ na deset minuta. Izvolite. Hvala, predsjedavajuća. Poštovani članovi odbora, dozvolite mi kao prvo da zahvalim na ovoj mogućnosti da vam predstavim mišljenje našeg odbora o sporazuma o partnerstvu unutar kohezijske politike. Također želim reći da odbor Koter unutar odbora regija je surađivao vrlo kvalitetno s nama. E, cilj ovog mišljenja bio je da procijenimo sporazume o partnersu kao i operativne programe sa stajališta korisnika, odnosno na regionalnoj i lokalnoj razini. Drugim riječima, sa stajališta onih koji su odgovorni za provedbu tih programa na terenu. Mi smo se koncentrirali na e, rezultate istraživanja na terenu. Mnogi kolege su odgovorili na naša pitanja, a to su gradonačelnici i župani, kao i drugi predstavnici e, civilnog društva koji su surađivali na pripremi ovog mišljenja. Također smo proveli istraživanje na netu više od 300 predstavnika raznih dionika odgovorilo je iz 27 država. Također smo dobili odgovore od institucija kao što je, su Intercity. Rezultati ovog istraživanja objavljeni su na web stranici odbora regija. Dakle, htio bih još jednom pocrtati to da je naš pristup bio od prema gore. Dakle, uzeli smo u obzir mišljenja onih koji su odgovorni za provedbu takvih programa. Dozvolite mi da dodam kako imam e, nekoliko kopija ovog mišljenja ovdje kod sebe. Ako ste zainteresirani, rado ću vam dati jedan primjerak. Kao prvo želim podcrtati ključnu ulogu kohezijske politike sa stajališta e, socijalnih i gospodarskih politika. Mi smo došli do sljedećih zaključaka. Razine razvoja među raznim e, regijama su različite. Međutim, došlo je do velikog napretka zahvaljujući kohezijskoj politici u proteklom razdoblju. Ipak želim dodati da u nekim slučajevima Postoje razlike u stupnju razvoja e, među regijama, a razlike se povećavaju zbog ekonomske i financijske krize. Kriza je pogodila sve nas i zbog toga se posebno razmotrilo sljedeće pitanje. Dakle, kohezijska politika treba pratiti temeljne potrebe za razvojem e, gradova i zajednica. Također treba dati podršku strategiji Europa 2020. No što se tiče reforme kohezijske politike, e, Mnogo se toga razvilo e, u zadnjem periodu i o tome se već govorilo. Htio bih e, naglasiti sada posebnu ulogu partnerstava unutar ovog okvira. Sada se ovom dokumentu pregovara, pregovaraju države članice i Europska komisija. Ali načelo partnerstva E, nije sam sebi svrha, nego je temeljna pretpostavka za uspjeh kohezijske politike. Posebice zato što se nadležnosti razvijaju na tri razine. Europskoj razini, razini država članica i lokalnoj razini. Lokalna razina je ona koja je odgovorna za provedbu, kao što sam već rekao. Dakle, mi govorimo o višerazinskom upravljanju. Ne smijemo zaboraviti načelo subsidijarnosti. I to da moramo uzeti u obzir prave potrebe kada izrađujemo projekte za regionalnu i lokalnu razinu. Ako procjenjujemo partnerstvo, onda možemo reći da e, partnerstva imamo u svim državama članicama. Mada naravno postoje neke razlike. E, ovdje sad govorim o rezultatima našeg istraživanja. E, razlike postoje među različitim pokrajinama, regijama. U raspravu su uključeni partneri, ali vrlo često rasprava ostaje na površini, vrlo površna u partnerskim odnosima nije došlo do većeg razvoja. 70% ispitanika reklo je da su e, uključeni u sve konzultacije, u javne prezentacije. Međutim, rekli su da što se tiče provedbe, oni nisu bili toliko uključeni. I posljednje, ali ne zato i manje važno. Spomenuto je da sporazum o partnerstvu treba biti supotpisan sa strane regionalnih i lokalnih vlasti. E, da, kad bismo to učinili, onda bi stvarni odnos unutar sporazuma mogu biti zajamčen. Sljedeće pitanje tiče se financijskih sredstava. Ona su važna za provedbu. Ne smijemo zaboraviti to da je još uvijek u tijeku kriza. A lokalne vlasti suočene su s nedostatkom sredstava što znači da sustav financiranja treba biti poboljšan. Više razinsko financiranje treba se provesti, a pristup financijskim instrumentima mora se poboljšati. Bolji pristup novim financijskim alatima omogućit će bolju provedbu. Znamo da korištenje fondova se udvostručilo, ali potrebno je proanalizirati kako će se to odraziti na lokalnu i regionalnu razinu. Ehm, samo nakon toga možemo početi intenzivnije koristiti nove alate. A sada što se tiče planova o ulaganju. S jedne strane imamo europske fondove, s druge strane imamo aktivnosti Europske investicijske banke. sredstva u fondu ne bi se trebala automatski prebacivati za druge ciljeve, za druge namjene. Govorili smo dosta o tome nedavno i razgovarali smo o tome na danima otvorenih vrata. Ovdje danas želim se dotaknuti teme pojednostavljenja. Pojednostavljenje je tema o kojoj se govori već dosta dugo. Međutim, nažalost, vidimo da postupci nisu uvijek e, predmetom pojednostavljivanja. Oni postaju sve kompliciraniji. Sustavi su vrlo složeni, a i korištenje novih financijskih mehanizama je složeno. S jedne strane vidimo da vrlo često lokalne i regionalne vlasti ne poznaju vrlo dobro postupke. S druge strane, ponekad je prekomplicirano izvršavati sve postupke, provoditi ih i vidi se da učinak nije onoliko pozitivan koliko se priželjkivalo. Pretjerano E, prebacivanje zakonodavstva u nacionalno zakonodavstvo je sljedeća tema. Što se tiče postupaka, mi očekujemo da ćemo postići veliki napredak zahvaljujući skupini na visokoj razini koja je nedavno uspostavljena. Nadamo se da će kohezijska politika uroditi željenim rezultatima da spomenem još e, poboljšanja u sposobnosti upravljanja. Postoje još neke razlike. Tehnička pomoć bi svakako bila dobrodošla u tom pogledu. Tehnička pomoć e, mogla bi ojačati e, sposobnost za upravljanje. Na samom kraju želim još nešto dodati vezano uz eksante uvjetovanost. kašnjenja u pripremanju dokumenata mogu utjecati na provedbu. Mi smo sada već u drugoj godini nove financijske perspektive i u nekim državama e, uopće nije započela provedba programa, a to bi bilo potrebno. Na regionalnoj i lokalnoj razini očekuje se nekakva dodana vrijednost u tom pogledu. Ex ante uvjetovanost. je naravno vrlo važna, ali ne smije biti kazna za lokalnu i regionalnu razinu u sklopu provedbe programa. I još posljednja rečenica što se tiče kohezijske politike, mi u našem mišljenju spominjemo upravo to. Međutim, šira tema je e, primjena novih instrumenata, novih mogućnosti koje su uvedene. Što je ovdje važno? Kohezijska politika je u biti regionalna politika i takvom treba ostati trebamo izbjeći pretjeranu centralizaciju na svim razinama, jer postoje nekakvi trendovi centralizacije koje smo primijetili, ali ti trendovi mogu negativno utjecati na korištenje kohezijskih fondova. Hvala, dragi kolege, sada je vrijeme za raspravu. s obzirom na vrijeme kojim raspolažemo, lijepo vas molim da se ograničite na jednu minutu svatko. Nemam popis. Želi li netko uzeti riječ? Gospodin Polčak i gospođa Vana. Gospodin Van Milterburg, izvolite. Hvala i hvala vam na objašnjenjima i na izvrsnom radu. Zahvaljujem i Istraživačkom institutu i odboru regija. Želio bih istaknuti tri činjenice. U zaključku vašeg izvješća spominje se spominju se administrativna opterećenje koje će se vjerojatno povećati zbog centralizacije u nekim državama članicama. Možete li nam objasniti zašto mislite da će doći do većeg administrativnog povećanja i većeg radnog opterećenja u zemljama poput Njemačke gdje nemamo operativni program za svaki Bundesland. Možete li nam isto tako nešto više reći o razlikama u kvaliteti pojedinih sporazuma o partnerstvu, budući da je vaš pristup kvantitativan, ali zanima me postoje razlike i u kvaliteti i na kraju možemo li još uvijek govoriti o tome da je naglasak na tematskim ciljevima, imajući u vidu da se u državama članicama koriste drugi ciljevi i koje su vaše preporuke za daljnji rad. Hvala gospodin Poučak. Hvala. Hvala, ja ću odgovoriti, odnosno nadovezat ću se na ono što je rekao predstavnik odbora regija. Rečeno je da više od 70% ispitanika u njihovoj anketi rekao da smatra da u pripremnoj fazi sporazuma o partnerstvu i operativnih programa nisu u potpunosti uzete u obzir potrebe lokalnih i regionalnih vlasti. Ja smatram da je to ozbiljan problem. Ne možemo naprosto previdjeti stavove lokalnih i regionalnih vlasti. Osim toga, pogotovo kada je riječ o partnerstvu koje nije u skladu sa e, kodeksom dobrog postupanja. Zanima me nije li ovdje možda riječ o povredi prava Europske unije. Možda se ovo načelo provodi samo na formalan način u državama članicama. Ja bih rado kada bi predstavnik odbora regija i ostali mogli dati odgovor na to. Gospođa Vana, hvala. I ja bih također htjela zahvaliti na izlaganju, na prezentaciji studije i na mišljenju odbora regija. Moja pitanja su slična. Vidim iz ove studije da se uglavnom bavi kvantitativnim pitanjima, a manje kvalitativnim ili barem nema toliko detalja o kvaliteti. Imam nekoliko pitanja. Što se tiče eksante uvjetovanosti, možete li nam reći zašto to nije ispunjeno i što države članice poduzimaju kako bi se ispunili uvjeti? Možda se to nalazi u dužoj verziji teksta. Nažalost nisam imala vremena proučiti dužu verziju. Imam još jedno pitanje vezano uz provedbu e, načela partnerstva. Vaša studija vrlo pozitivno govori o tom pitanju, međutim poznato nam je od dionika, posebno od predstavnika civilnog društva, ali i od socijalnih partnera na terenu, da postoje razlike. Da postoje razlike u provedbi među državama članicama i postoje razlike u definiciji dionika. Vi ste vrlo pozitivno opisali provedbu načela partnerstva, međutim na temelju vlastitog iskustva nisam sigurna da se s time mogu složiti, ali možete nam možda nešto više reći o tome. Izvolite, jednu minutu. Hvala. Moje pitanje tiče se tematske koncentracije na razini regija. jer e, imamo i veće države gdje su fondovi regionalizirani, ali e, teme ovako kako ste ih vi predstavili znače zapravo da su sve države e, odnosno sve regije iskoristile već sve teme ili da nakon zbroja na razini čitave države sve su teme onda iskorištene, ali je onda svaka pokrajina E, onda se svaka pokrene usredotočila na tri teme jer to su dvije različite stvari. Na razini čitave države koncentracija ne postoji, ali mi govorimo o temama, programima koji su regionalizirani. Na razini pojedinih pokrajina zagarantirana je tematska koncentracija ili nije? Hvala lijepo. Imamo još samo jedno pitanje, gospođa Damato. Ehm, Hvala. Htjela sam vas pitati sljedeće. Sporazumi o partnerstvu vrlo su često lažni. To je naravno vrlo jaka riječ, ajmo, idemo to reći pod navodnicima. Oni se trebaju onda odraziti na operativne programe i zato sam htjela odbor regija pitati sljedeće, zato što su oni najviše u kontaktu sa lokalnom razinom. Dakle, pitanje je trebali bismo li možda imati bolje smjernice i više smjernica? Kolege su također pitali što se tiče tematskih ciljeva je li bolje sugerirati manje razvijenim pokrajinama da se koncentriraju na manji broj tematskih ciljeva? I treće pitanje što se tiče tehničke pomoći, što odbor regija e, konkretno sugerira? Jer znamo da u nekim operativnim programima, čak i nacionalnim programima, imamo pomoć za upravu i za programiranje. Ali jasno je da ako su pokrajine manje razvijene, onda ova vrsta pomoći nije postigla željene rezultate. Dakle, imate li neke posebne sugestije u vezi s tim pitanjem? Thank you. Mrs. Hvala, gospođa Nelon. Možete li odgovoriti? Molim vas samo da, se, da pokušate to učiniti u 3 do 4 minute. Da, mislim da sam spremna. Što se tiče administrativnog opterećenja, samo želim reći da ovo što mi radimo jest istraživanje, istraživanje na temelju postojećih sporazuma o partnerstvu. Dakle, nismo imali mogućnost doći na regionalnu razinu i sagledati e, pojedine operativne programe. Bavili smo se dakle sporazumima o partnerstvu. Što se tiče prvog e, pitanja e, vezano uz administrativno opterećenje, tu postoje mnogi e, novi elementi kao što je manji broj operativnih programa. Evo ovdje je navedeni primjer Austrije. Tamo je ranije bilo devet regionalnih programa, sada postoji samo jedan. Međutim, i dalje će se koordinacija obavljati na nacionalnoj razini tako da svi landeri budu zastupljeni u operativnom programu. Dakle, sustav je naprosto drugačiji i centraliziran je više, odgovornost nije na regionalnoj razini. U tom smislu je veća potreba za administrativnom koordinacijom jer je potrebno koordinirati programe među regijama. Zatim e, programi e, za financiranje bi isto tako, će isto tako zahtijevati veći broj e, sastanaka i veći broj koordina i više koordinacije. Što se tiče vašeg pitanja koje se odnosi na kvalitetu sporazuma u partnerstvu, ne bih se usudila ulaziti u to. Mi smo ovom studijom pokušali obuhvatiti sadržaj sporazuma o partnerstvu, dakle nastojali smo to sažeti, pokazati što se točno nalazi u samim sporazumima, a imali smo da kako tu različite stručnjake, svatko imao svoj pristup. E, htio bih reći da ovo nije, htio bih reći da ovo nije evaluacija sporazuma o partnerstvu. Mi smo se bavili samo sadržajem, tako da ne bih, ne bih se usudila davati komentare u smislu kvalitete možda u nekim sporazumima neki aspekti nisu bili dobro opisani, neki opisi nisu bili precizni, ali to je vjerojatno bilo i zato što nije bilo smjernica oko toga što se očekuje. Dakle, nije nužno bila greška te države članice. E, kad je riječ o tematskim ciljevima, u potpunosti se slažem s kolegama koji su rekli da je situacija drugačija na razini države članice. Dakle, moguće je da se svi tematski ciljevi obuhvate na nacionalnoj razini da se još uvijek postoji veća koncentracija u nekim regijama. U zemljama kao što su Italija ili Austrija, dakle, postojaće možda veće razlike na regionalnoj razini. Ali čak i zemlje u kojima se postoji samo jedan operativni program za fond, mogli bi se koristiti tematski ciljevi na širok način, naravno uz poštivanje propisa o tematskoj koncentraciji. Što se tiče neispunjavanja ex ante uvjeta, Htjela bih reći da nije bio cilj naše studije provesti analizu o tome zašto uvjeti nisu ispunjeni. Mi smo samo ovdje e, naznačili da oni nisu e, da oni nisu bili ispunjeni. Glavna uprava Ređo ima neke podrobne informacije o tome. Što se tiče onih uvjeta koji su najmanje ispunjeni, a to su voda, promet i gospodarenje otpadom, Dakle, u tim područjima ex ante uvjeti nisu bili ispunjeni, na primjer zato što nije postojao plan za promet ili pak e, politika naplate vode. To su neki primjeri iz kojih e, ex ante uvjeti nisu bili ispunjeni. Zatim što se tiče informatičkih sustava, što je isto propisano ante uvjetima. E, dakle, očekivalo se da će, da će to biti odrađeno, međutim neke države članice su još bile u postupku instaliranja sustava, tako da su nam rekli da nisu u potpunosti instalirani, ali da će biti spremni e, kada operativni programi budu završeni. Što se tiče načela partnerstva. Htjela bih e, samo još jedan put istaknuti da ovo što smo mi ovdje predstavili proizlazi iz dokumenata, ne iz situacije na terenu. Ja sam bila uključena u sporazum o partnerstvu u Austriji i znam da su tamo u velikoj mjeri bile uključene lokalne i regionalne vlasti i da su isto tako bili uključeni socijalni partneri i nevladin sektor. Austrija se potrudila da uključi i ljude i osobe sa invaliditetom i tako dalje. Dakle, čitav e, jedan zapravo dosta široki, široke konsultacije su bile. E, dakle, ne mogu vam reći točno kakva je bila provedba što se tiče načela partnerstva na teritoriju Europske unije. Pa mislim da ste odgovorili na sva pitanja. Bilo je još jedno pitanje koje je postavila gospođa D'Amato, gospodinu Zegeru. Hoćete li vi kratko odgovoriti? Hvala. Čini mi se da su to bila dva pitanja. Prvo pitanje se odnosilo na samu evaluaciju partnerskih odnosa Rekao bih da se ta ocjena temelji na stvarnim činjenicama, a koje smo dobili zahvaljujući anketi. Međutim, htio bih naglasiti i svjesni smo činjenice da postoje razlike među državama članicama, dakle postoje razlike među državama, ali i unutar država. Da kako sve ovisi o tome koliko se primjenjuje načelo subsidijarnosti. Komisija je iznijela prijedlog da se izvrši detaljna analiza svih mehanizama, da se definiraju dobre prakse. Nadalje, također se predlaže da se izrade regionalni partnerski dokumenti i da se pritom uključe lokalne i regionalne vlasti. Dakle, one bi trebale biti uključene u pripremnu fazu izrade sporazuma o partnerstvu. To bi omogućilo provedbu višerazinskog upravljanja. Da, postoje razlike i u kvaliteti. Htio bih reći da se tehnička pomoć uglavnom koristi samo za osnovne zadatke. Pretpostavljam da u takozvanim novim državama članicama ima više poteškoća ja smatram da bi se tehnička pomoć trebala više usmjeriti na samu pripremu provedbenih dokumenata i da bi se trebala usmjeriti na pripremu samih projekata. To bi nam omogućilo da dobijemo veću kvalitetu. Dostupni su i neki drugi mehanizmi kao što je razmjena dobrih praksi i još neke druge metode. Hvala, sada ću zaključiti raspravu na ovu temu. Zahvaljujem svima na izlaganjima. Mi ćemo pratiti e, vaš daljnji rad. Spomenuli ste da, će, da ćemo ovdje na odboru ređi imati predstavljanje još jedne nove analize. Hvala vama. Zahvaljujem i vama, gospodine Zakar. I sada nastavljamo s dnevnim redom. Sljedeća točka je prva razmjena mišljenja o inicijativi, odnosno izvješću na vlastitu inicijativu novi alati za teritorijalni razvoj u kohezijskoj politici za razdoblje od 2014. do 2020. integrirano teritorijalno ulaganje i lokalni razvoj kojim upravlja zajednica. Izvjestiteljica je gospođa Tomašić. Kao što znate, u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Dva su nova instrumenta uvedena u kohezijsku politiku kako bi se postigli ciljevi teritorijalne kohezije, a to je lokalni razvoj kojim upravlja zajednica i integrirano teritorijalno ulaganje. Ovo izvješće na vlastitu inicijativu da će ocjenu prvih iskustava u uporabi novih instrumenata e, te će nešto reći o preprekama e, i ponuditi e, preporuke za rješavanje tog problema. Gospođa Tomašić će predstaviti ovo izvješće. Nacrt izvješća nam navjerava predstaviti na sastanku 3.11. i mi ćemo glasovati u veljači sljedeće godine. Imamo 35 minuta za raspravu i sada dajem riječ eh, gospođi Tomašić koja će nam sada eh, predstaviti izvješće. Izvolite. Poštovana predsjednice, poštovani kolegice i kolege, zastupnici, predstavnici komisije. U razdoblju od 2014. do 2020. Europska unija stavlja snažniji naglasak na teritorijalnu koheziju. Financijska perspektiva unutar zakonodavnog okvira za europske strukturne i investicijske fondove uz tematsku koncentraciju predviđa i posebne teritorijalne instrumente CLLD i ITI kao alate za realizaciju integriranih teritorijalnih strategija. Korištenje različitih fondova omogućilo bi integrirani lokalni razvoj koji se istovremeno odvija na više prioritetnih područja usmjerene prema jasnim i međusobno usklađenim ciljevima, a zahtjeva djelotvornu koordinaciju i poštivanje novih pravila određeni zajedničkim strateškim okvirom. Ovo izvješće na vlastitu inicijativu imati će za cilj procijeniti prva iskustva i najbolje prakse država članica tri implementiranju novih teritorijalnih razvojnih instrumenata u okviru nove kohezijske politike za razdoblje 2014-2020. Analizirati prepreke pri njihovoj provedbi i sugerirati najbolje načine buduće primjene za one države članice koje ih još nisu u potpunosti usvojile. Europa se suočava s višestrukim izazovima, gospodarskim, društvenim, što ukazuje na potrebu za integriranim i teritorijalnim pristupom u iznalaženju učinkovitih rješenja za uočene probleme. Potreban je višedimenzionalan pristup skrojen prema specifičnim značajkama određenog mjesta, što može značiti i prelaženje tradicionalnih administrativno utvrđenih granica nekog područja. Sam pristup zahtjeva veći angažman različitih razina upravljanja kako bi se ostvarila suradnja i koordinirale aktivnosti rada postizanja zajedničkih ciljeva. Prema novom propisu obvezna urbana dimenzija, dakle članak 7 propisuje najmanje 5% sredstava iz ERFF-a, raspoređuje se na integrirane akcije za održivi urbani razvoj, te jedan od načina ispunjavanja tog kriterija je i putem ITI-a. ITI omogućuje državama članicama istovremenu provedbu jednog ili nekoliko operativnih programa, te povlačenje sredstava iz više prioritetnih osi kako bi se osigurala provedba integrirane strategije specifičnog prostora. Većina država članica usvojila je CLLD u okviru svojih partnerskih sporazuma, što upućuje na važnost koja se danas pridaje lokalnom razvoju. Nažalost, javne uprave često nisu naklonjene lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice, te u mnogim državama članicama primijećen problem manjka povjerenja između nacionalnih vlasti i lokalne samouprave. Sukladno tome, neophodno je posvetiti se strategiji koja će informirati i stručno usmjeravati dionike i posebice se usmjeriti na tijela javnih vlasti kako bi se bolje iskoristila ova prilika za razvoj i provedbu strategija lokalnog razvoja. Pitanje preuzimanja odgovornosti za rezultate u takvim skupinama od ključne važnosti za dugoročnu stabilnost razvojnih strategija. Kako bi taj instrument bio uspješan, nužno mora imati političku podršku, podršku na svim razinama, europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj. Vrijeme i sredstva potrebni za pokretanje strategije i partnerstva CLLD-a uvelike ovise o lokalnom kontekstu te iskustvu i kapacitetima lokalnih sudionika i organizacija. Ali čak i u iskusnim zajednicama obično je potrebno između šest mjeseci do godinu dana da čitavi ciklus počne funkcionirati kako treba. Proces je složen, ali to je uglavnom zbog toga što su same lokalne zajednice vrlo različite i složene. U pripremnoj fazi može se otkriti mnogo skrivenih ideja, resursa i prilika i ona je iznimno važna za budući uspjeh. U tom kontekstu potpora koja se nudi u novoj uredbi za pripremnu fazu može imati važnu ulogu u osiguravanju uspjeha kasnijih faza. Unatoč razlikama između država članica, većina strategija lokalnog razvoja morati će uzeti u obzir neke od sljedećih promjena u lokalnim kontekstima, te odgovoriti na sljedeća pitanja. Razina administrativnih i ljudskih kapaciteta, nezaposlenost, domaća potrošnja, privatni izvori financiranja, javna ulaganja, izdaci iz javnih prihoda, siromaštvo i socijalna isključenost, klimatske promjene i drugo. Jačanje kapaciteta može biti u vidu sastanka za razmjenu informacija i rada na dopiranju do zajednice, potpore za spajanje ljudi i organizacija zajednice, savjetovanja jedan na jedan ili kolektivnog savjetovanja i potpore za razvoj projekata osposobljavanja. Isto tako, potrebni su i mehanizmi za praćenje i mehanizmi za evaluaciju kako bi se odgovorilo na zahtjeve upravljačkog tijela. Ne bi ih se trebalo doživljavati samo kao formalne zahtjeve za opravdavanje troškova, nego bi ih trebalo oblikovati na način da daju korisne informacije za upravljanje lokalnim partnerstvima ugrađivanjem redovnih postupaka praćenja i povremenih postupaka evaluacije u strategiju partnerstva dobivaju alat koji im omogućuje da vide što funkcionira, a što ne, te da prilagode strategiju promjenjivim okolnostima. Kombinacija jasnih i mjerljivih ciljeva za ostvarenja ili rezultate i posebnih mehanizama evaluacije omogućuje lokalnim partnerstvima da razviju puno konkretnije i realnije strategije koje su i pouzdanije i prilagodljivije. Postupci za odabir projekata trebali bi biti nediskriminirajući i transparentni, a trebao bi se utvrditi i postupak donošenja odluka kao i kriteriji za donošenje odluka koji će se primjenjivati. Njima bi se jasno trebalo utvrditi slijed događaja, ljude uključene u svaku pojedinu fazu, a trebalo bi se osigurati i odgovarajuće razdvajanje odgovornosti između različitih elemenata u postupku. Ti bi postupci trebali uključivati i jasne i jednostavne žalbene postupke. Sukladno tome, potrebno je podržati stvaranje i razvoj alternativnih i neovisnih sustava ili platformi za arbitražu i ili mirenje sastavljeno od stručnjaka kako bi se brzo i jednostavno riješili administrativni i financijski problemi koji bi mogli proizaći iz mogućih sukoba između upravljačkih struktura, operativnih programa i upravljanja projektima različitih individualnih partnerstava. Financiranje iz više fondova, multifund financing, i dalje predstavlja izazov za dionike posebice u, kontekstu CLLD-a i ITI-a. Stoga je potrebno kreirati povoljne uvjete za provedbu tih alata. Ovim putem bih htjela pozdraviti uspostavu skupine na visokoj razini za pojednostavljivanje postupaka i nastojanje komisije za efektivnim zakonodavstvom. Tijekom procesa simplifikacije potrebno je pronaći zajedničku bazu ili zajedničke probleme jer preporuke pojednostavljenja u jednoj državi članici mogu dovesti do komplikacija u drugoj. Htjela bih iskoristiti ovu priliku i pitati predstavnicu iz komisije na koji način će se provoditi praćenje i evaluacija za ITI i CLLD i koja će točno biti uloga odbora za praćenje u tom procesu. I za kraj bih se htjela zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni koji su pokazali interes za suradnjom i predložili korisne prijedloge. Stojim na raspolaganju za vaše pitanje i prijedloge. Radujem se budućoj suradnji, pošto je ovo moje prvo izvješće, puno toga ću i ja naučiti od vas. Hvala lijepa. Hvala, najviše hvala. Dragi kolege, sada vam predajem riječ. Ako sam dobro vidjela, gospodin Buda se javi za riječi. Da, izvolite, imate riječ. Da, mulțumesc foarte mult, președinte, uh, Hvala predsjedavajuća. Najpša hvala izvjestiteljici na predstavljanju i na jako dobrom sastanku koji smo održali u Strasburu. Jako smo zadovoljni što će komisija izraditi mehanizam koji će omogućiti lokalni i regionalni razvoj. I dok to radimo, mislim da se trebamo usredotočiti na ključna pitanja, a to je jako visoka stopa nezaposlenosti u Europi. Istovremeno, trebamo imati na umu da svaki mehanizam i svako sredstvo koje nam je na raspolaganju za pomoć lokalnim vlastima mora biti pojednostavljen. Jer najčešće se vode rasprave s ljudima na različitim razinama, s ljudima iz lokalnih vlasti, iz centralnih vlasti. No, svi se žale na prekomjernu administraciju. Tako da mislim da je ovo jako važno da to komisija primi na znanje. Važno je biti fleksibilan. I jako je važno obavijesti lokalne zajednice, lokalne vlasti, kada se radi o lokalnom razvoju, lokalnom i podregionalnom razvoju. I treba objasniti što je subsidijarnost. To znači da odluke treba donositi na lokalnoj razini, jer se na lokalnoj razini nalazi saznanje, jer tamo su tamo treba rješavati probleme i oni znaju kako to najbolje raditi. Tako da mislim da trebamo vidjeti posredstvom ovog izvješća kako rješavate probleme. Moramo se postaviti se tako da budu dobri rezultati kada se naprave ulaganja. Treba vidjeti koji je povrat na ulaganja. Na primjer, u Rumunjskoj, umjesto da se vidi koja je korist na lokalnoj razini, jako često korist dođe na pripadne središnjim vlastima. Dakle, treba stvarati lokalno, otvarati radna mjesta, ali isto tako moramo moći pomoći lokalnim vlastima da ponovno ulažu u te iste projekte e, dobit koju izvuku iz njih, tako da ćemo razgovarati idući tjedan o tome i nadam se da će stvar ići najboljim putem. Hvala gospođa Rodriguez, ima Hvala predsjedavajuća. Hvala predsjedavajuća. Želio bih se zahvaliti izvjestiteljici na uloženom trudu. Ona je iznijela nove ideje za raspravu. Mislim da ćemo imati jak i dosljedan e, dokument koji će ukazati na potrebe politike kohezije i mislim da ćemo tako ukazati na ključne potrebe u ovoj politici. Postoje dva instrumenta na koja se ovdje cilja, to su CLLD, dakle lokalni razvoj kojim upravlja zajednica, ITI, integrirano teritorijalno ulaganje i moje izlaganje će ići u sljedećem smjeru. Dakle, mi znamo da je provedba ta, da provedba ta dva instrumenta ima za cilj da se privodi kraju strategija za 2020. I mi trebamo podržati svaki instrument koji uzima u obzir e, urbanu politiku u kohezijskoj politici i koji omogućuje e, participativno lokalni, participativni lokalni razvoj. Moramo imati na umu i regionalne ciljeve u logici regionalnog razvoja. Ja dolazim iz jedne ultraperiferne regije Međutim, suradnja između lokalnih, regionalnih e, i središnjih vlasti je jako važna stvar. Na lokalnoj razini se jako dobro, odnosno puno bolje poznaju lokalne potrebe i ljudi na razini lokalnih vlasti trebaju dobiti i uživati potporu središnjih vlasti. Ovdje smo inzistirali na značaju tehničkih e, potreba, ali ne smije doći do preklapanja s već postojećim strukturama. Treba imati fleksibilnu viziju koja će biti u kojoj će surađivati različite razine vlasti. Trebamo moći surađivati i održavati odnose s drugim zemljama Europske unije. Takvu fleksibilnost moramo uzeti u obzir u jednom zakonodavnom okviru koji, u kojem će sudjelovati svi akteri i svi aspekti, dakle tu treba biti uključeni i procjena i ocjena projekata ti projekti imaju specifične karakteristike i svi teritoriji trebaju biti uključeni u to. Ja sam svjesna da postoji određeni vid suradnje koji treba omogućiti da se odrede teritorijalni i nacionalni ciljevi. U raznim dokumentima koje sam pregledala mogla sam uvidjeti da je važno dobro razumjeti značaj tih instrumenta, da je to jako važno za lokalne vlasti. S druge pak strane sam skeptična kada se radi o izradi novih instrumenta koji bi za cilj imali rješavanje sporova. Mislim da postoje već određeni instrumenti koji imaju za cilj upravo rješavanje određenih nepravilnosti. Uloga aktera, odnosno uloge aktera su već jasno definirane i treba postojati ocjena tih instrumenata na europskoj razini, ali moramo imati isto tako na umu prioritet programa na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Što se tiče lokalnih, regionalnih i nacionalnih programa, tu mora postojati neformalna ocjena projekata, europskih projekata i to na temelju postojećih instrumenata. Ta ocjena treba staviti naglasak na postojeće dobre prakse i na izvršenje i upotrebu europskih fondova. Hvala vam. Molim da budemo jako kratke. Ovo, ovdje se radi o prvoj razmjeni gledišta. Sada dajem riječ gospođi Damato i želim vas obavijestiti da sam zamolila gospodina Počaka da nastavi s predsjedavanjem jer ja trebam trebam se naći s našim sljedećim gostom, ministrom Rumunjski, a da, vi ste na popisu, naravno. Evo, sada će gospođa Damato nastaviti, izvolite. Hvala predsjedavajuća, bit ću kratka, prijeđimo na stvar. Daću vam neke sugestije. Ova su dva instrumenta uvedena kako bi se poboljšala interakcija između raznih upravnih teritorijalnih sustava. Mi svi želimo znati kako će oni funkcionirati i kako će, na primjer, participativni lokalni razvoj biti definiran u operativnim programima do roka od 2017. godine. Ova dva instrumenta uspostavljena su sa časnim ciljevima, ali ako ne budemo imali dobru, dobro planiranje i dobru analizu potreba teritorija, to će biti bumerang za regionalnu i lokalnu upravu koji se već trebaju eh, hvatati u koštac sa problemom pojednostavljenja o kojem ćemo danas govoriti. Želim podcrtati to što u mišljenju odbora regija o operativnim programima se kritizira činjenica da e, nije korištenja nijedna metodologija na jasan način za uvođenje IT-a u e, sporazumno partnerstvo. Zato bi bilo poželjno da komisija dade više, odnosno odbor dade više informacija o tome još je nešto jako važno, to je načelo partnerstva, to smo jutros čuli, je e, jedna od najvažnijih točaka u kohezijskoj politici. To se treba svakako primijeniti u definiciji strategija koje trebamo e, slijediti i kod definicije lokalnih subjekata koje trebamo uključiti. Hvala. Thank you very much. Mr. Brios, next. Hvala Hvala, najviše hvala, hvala izvjestiteljici. Najprije bih želio izložiti i danas iste argumente koje sam i prošlog tjedna u Strasburu iznio. Dakle, ITI, dakle integrirano teritorijalno ulaganje je postavljeno da bi se poboljšalo na teritorijalnoj razini funkcioniranje stvari, ali ispostavilo se da je to teško, jako teško e, napraviti i postoji velika opasnost da se ne ostvari cilj zbog složenosti funkcioniranja IT-a. I kao što je to sama gospođa Tomašića rekla, ponekad postoji nedostatak povjerenja između nacionalnih i lokalnih vlasti koji mogu ugroziti taj ostvarenje ciljeva. IT je može biti teško provesti zbog upravne organizacije koja je različita ovisno o državama. Lokalne vlasti, dakle ta koja je nositelj projekta, nije uvijek nužno u potpunosti obavještena, informirana o, svemu. E, centralne vlasti uvijek e, nisu voljne tražiti europsko financiranje zbog e, složene, složenosti postupka, dakle pojednostavljivanje je nužno. Kriteriji koje moraju ispoštovati lokalne vlasti su često jako restruktivni. Dakle, konkretno to često obeshrabruje nositelje projekata da posežu za europskim fondovima. Dakle, stvar treba jednostavno učiniti fleksibilnijom i želio bih istaknuti činjenicu da veliki broj lokalnih vlasti ne raspolažu e, nužnim e, resursima kako bi ispoštovali e, odgodu plaćanja i često su obeshrabreni tim svim. I konačno, kao što je to rekla prethodna govornica, i ti često se koriste paralelno sa nekim drugim dispozitivima. Ja mislim da mi u Francuskoj, na primjer, imamo gradske ugovore i neke druge koji se preklapaju. Dakle, sve u svemu treba dosta stvari pojednostaviti i cjelokupni postojeći sustav učiniti manje složenim ako želimo zadovoljiti ciljeve. Thank you very much. And now... Najviše hvala. Gospodin van je sljedeći govornik. Hvala predsjedavajući. Najprije dopustite da zahvalim zahvalim izvjestiteljici. Biću kratak, dakle, ITI i CLLD su e, novi instrumenti, ali ne do te mjere novi, jer lider plus pristup je bio prethodnica CLLD-u i imali smo i prethodne verzije IT-a. IT su postali za urbana područja koji nude, dakle, to nudi veliki potencijal. Može se, mogu se kombinirati regionalni fond i Europski fond za regionalni razvoj sa Europskim strukturnim fondovima kako bi se radila neka e, lakša, lakša ulaganja u, na tržištu rada, na primjer. Dobro je što smo stvorili ovu mogućnost da se eksperimentira s ovim stvarima i mislim da bi komisija mogla biti malo i ambicioznija. jer ako se pogledaju ove preporuke, odnosno iskustvo odbora regija i tu se čita o partnerskim e, sporazumima, odnosno sporazumima o partnerstvu, dakle da postoje veliki broj regija i država koje e, razmatraju mogućnost rada sa korištenja IT-a i CLLD-a, no primijetili smo da u državama članicama postoje upravna tijela koja doista nisu jako vojna lokalnim vlastima prepusti određene ovlasti. Što znači da kada dođe do provođenja dolazi do poteškoća. Dakle, zaključno želim reći da će izvješće gospođe Tomašić sigurno poslužiti kao poticaj da se poseže za ovim politikama, instrumentima, da ih se dobro provodi i bit će to ohrabrenje Europskoj komisiji da razmotri gdje se može podržati države, pomoći državama članicama, jer neke države članice su se doista paze od ovih instrumenta i to je problem s kojim se moramo doista pozabaviti. Hvala, gospodin Škrlec je sljedeći govornik i molim vas e, da budete kratki jer za deset minuta dolazi e, ministrica u goste, a imamo dva govornika i ja bih također e, htio izvjestiti predati riječ zaključno. Izvolite gospodine Škrlec. Ću biti što kraći. Dakle, pozdravljam inicijativu zastupnice Tomašić koja je predložila ovo izvješće. Vjerujem kako ćemo ostvariti kvalitetnu suradnju jer je riječ o alatima za teritorijalni razvoj kojima možemo puno postići za razvoj kohezijske politike, to je za razvoj i bolje upravljanje unutar pojedinih država članica, a samim time i cijele Unije. U ime Kluba zelenih Europskog slobodnog saveza mogu reći kako načelno podržavamo uvođenje integralnog teritorijalnog ulaganja i lokalnog razvoja kojim upravlja zajednica, no unutar mnogim pozitivnim aspektima i dalje postoji proces za poboljšanje kako bi zajačali pojedini aspekti. Na primjer, možemo kritizirati činjenicu kako nije obavezno usmjeriti 5% sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj ka CLD-u, odnosno lokalnom razvoju kompletne zajednice, što je slučaj Fonda za ruralni razvoj. Posebno ih naglasio važnost pojednostavljenja korištenja pojedinih alata, što je i jedan od ciljeva zastupnice Tomašić, kako sam imao priliku primijetiti na prvom sastanku izvjestitelja u Sjeni. Potrebno je dobro proučiti koje su trenutne prepreke za implementaciju takvih alata, te učiti iz primjera dobrih praksi. Ne smijemo dodatno otežati već postojeći administrativni teret, već raditi na smanjenju istoga kako bismo bili što uspješniji u implementaciji novih alata. U susret tome potrebno je osposobiti kadrove koji će koristiti i provoditi te nove alate, a time ćemo i stvoriti nova radna mjesta. Specijalizirana radna mjesta doprinjeće lokalnom razvoju, dakle moramo stvoriti i organizirati lokalne eksperte. Smatram kako trebamo postati razvoj lokalnog utjecaja. Lokalni razvoj i njegov potencijal doprinijet će razvoju i rastu nacionalnog gospodarstva. Nije dovoljno vjerovati u moć lokalnih aktera. Mor, kako bi iskoristili svoj potencijal, moramo im pružiti mehanizme i resurse, a smatram kako su novi alati koji će biti predstavljeni u ovom izvješću dobar put ka ostvarenju tih ciljeva. Hvala. Thank you very much next speaker... Hvala. Sljedeći govornik bila gospodin Breslova. Ali ne, sad ću ja preuzeti riječ. Ali preću na češki. Já bych chtěl upozornit e, k tomu konkrétně, co říkala paní e, zpravodajka, co funguje a co nefunguje. Želim reći nešto o što je izvjestiteljica rekla, o glede stvari koje funkcioniraju i koje ne funkcioniraju u strategiji CLLD i IT. Ono što je predloženo jest pristup od dna naprema gore. Treba uzeti u obzir e, lokalne specifičnosti i tu se i predlažu se mjere koje su u skladu sa regionalnim potrebama. Međutim, opća uprava regio smatra da aktivnost CLLD-a moraju biti sukladne sa kontekstom regionalnih e, programa i stoga aktivnosti koje su izvan tih programa ne mogu dobiti podršku. Provedba projekata ne može onda biti pokrivena financiranjem. To je to ishod takvog pristupa. Ja mislim da strategija CLLD-a mora omogućiti da se pokriju programi koji nisu standardno pokriveni. To je biti srž te strategije. Dakle, strategija CLLD mora slijediti sve postojeći cilj operativnih programa, ali ne nužno operativne ciljeve. Ako sam dobro shvatio, ono što traži DG Regio to je nešto što je sukladno, što treba prilagoditi e, lokalnim e, specifičnostima. Dakle, to je ono što mi se čini da ne funkcionira u ovoj metodologiji, odnosno u načinu postupanja DG regio. Sada predajem riječ gospođi Tomašić za zaključni dio. Evo, hvala vam lijepa, vrlo kratko. Zahvaljujem se svima na prijedlozima i sugestijama. Draft report će biti prezentiran odboru 30.11. ili 1.12. a izvješće će biti gotovo za dva tjedna. Hvala lijepa još jednom. Ok, thank you very much. U redu, hvala lijepa a sada imamo tri ili četiri minute na raspolaganju kako bismo dali riječ predstavniku odnosno predstavnici gospođi Judith Roša, predstavnici komisije. Izvolite, imate riječ. Hvala, predsjedavajući. Hvala na ovoj raspravi. Htjela bih započeti s time da mi stavili puno većinu naglasak u novom programu na teritorijalnu koheziju. uveli smo nove instrumente kao što su ITI e e i CLLD i članak 7 za e, urbani razvoj koji će biti održiv. Također trebamo znati koja se iskustva, trebamo znati što funkcionira i ne funkcionira na terenu mada moram reći e, da je sada vrlo rana faza i tako da sve lokalne vlasti i regije trenutno tek uspostavljaju ove nove instrumente. Oni pripremaju lokalne i regionalne strategije. Također želim podcrtati to da su pravila vrlo fleksibilna u tome kako se ovi instrumenti mogu provesti i pogotovo što se tiče mogućnosti da se oni provedu u vrlo jednostavan način ili na vrlo kompliciran način. Čula sam mnoge koji su rekli da postoji potreba za smanjenjem e, birokracije. Nas uvijek zanimaju konkretne sugestije u tom smislu. Stvaranje kapaciteta je potrebno e, dalje razvijati na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini i što se tiče komisije, mi smo stvorili mrežu urbanog razvoja koja će dati podršku svim e, lokalnim vlastima koje će provoditi strategiju članka 7. Imamo mnoge izazove pred nama kao što je e, pristup financiranju iz više fondova. Vidjet ćemo kako će to funkcionirati na terenu. Ovdje su mnoge mogućnosti za države članice koje one mogu iskoristiti. Želim vam još reći da sljedeće godine mi ćemo imati dvije studije, jednu o članku sedmom i strategijama ITI-a. E, e, Vjerojatno ćemo od toga dobiti značajne zaključke a nakon toga ćemo pokrenuti studio u CLLD-u skupa sa četiri opće uprave koje trebaju provesti ovaj instrument. Dakle, nadam se da ćemo do kraja iduće godine dobiti više podrobnijih informacija o tome. Hvala. Hvala vam na ovom izlaganju, sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda. Razmjena mišljenja sa gospođom Sevil Šajdek, ministrica regionalnog razvoja i javne uprave iz Rumunjske. Kao što znate, naš odbor je razvio praksu e, pozivanja ministara država članica koji onda s nama podijele svoja iskustva u vezi sa kohezijskom politikom. Naš odbor bio je aktivni suzakonodavac i sa vijećem je oblikovao novu generaciju kohezijske politike. Sada moramo shvatiti kako se ta politika provodi. Zato mi je jako drago što je gospođa Šajdeh prihvatila naš poziv e, da dođe na ovaj sastanak kako bi podijelila s nama iskustva svoje zemlje i izazove u provedbi operativnih programa pod koordinacijom njezinog ministarstva. Zamolit ću ministricu da dade kratko ulaganje, e, kratki, kratko uvodno izlaganje od 15 minuta, a nakon toga ću dati riječ e, članovima, počevši od koordinatora. Molim članove da im pitanje bude kraće od jedne minute kako bismo imali dovoljno vremena za sve točke na dnevnom redu danas. E, politički klub socijalista je bio prvi koji je predložio ovaj posjet ministara. E, zahvaljujem na ovom krasnom prijedlogu. Nastavit ćemo u tom pravcu i pozivati i dalje ministre. Izvolite. <laughs> Poštovana predsjedavajuća, poštovani zastupnici, dame i gospodo. Velika mi je čast što sam danas ovdje s vama. Na ovom posebnom sastanku. Kao prvo, htjela bih se zahvaliti u ime vlade Rumunjske i u ime moga tima pri ministarstvu. Zahvaljujem na podršci koju ste nam do sada dali što se tiče regionalnih operativnih programa i europskih fondova za Rumunjsku. Biću kratka, želim reći da mjera N plus 3, za Rumunjsku bila je vrlo korisna za nas. Naš glavni cilj kod regionalnog razvoja za Rumunjsku je to da naša država postane konkurentna e, sa jakom kohezijom e, unutar Europske unije. Mi želimo konkurentni koristeći posebne prilike u urbanim područjima, ali i u drugim dijelovima zemlje. Želimo biti e, kohezijski nastrojeni zato što želimo da svi naši građani imaju jednak pristup infrastrukturi i učinkovito javnoj upravi odnosno javnim uslugama. Zato je za nas od vitalne važnosti da se koncentriramo na naše građane i na njihove zajednice, na njihove potrobe i buduće e, projekte kako bi oni imali veći prosperitet i veći životni standard u budućnosti. Glavni cilj e, mog ministarstva bio je da osiguramo realističnu prilagodbu svih projekata koji se financiraju kroz naše programe. I e, što se tiče onih koje sada financira Europske unije, mi smo htjeli osigurati da se potrebe e, zadovoljavaju. U Rumunjskoj smo trebali iskoristiti miks politika instrumenata e, bez konkretnog fokusa. Naš glavni izazov, međutim, bio je to da kako bismo postigli taj cilj, mi smo morali osigurati komplementarnost između onoga što nam je dala Europska unija kroz potporu s jedne strane, a s druge strane ono što nam daje državni proračun kako bismo osigurali prikladnu infrastrukturu lokalnim zajednicama. Što se tiče financiranja Europske unije, Rumunjska je vrlo ozbiljno pristupila razdoblju financiranja od 2014. do 2020. Imajući to na umu, na nacionalnoj razini smo donijeli čitav niz mjera koje su bile potrebne za efikasnu provedbu strukturalnih fondova. Ovdje bih se htjela pozvati konkretno na e, regionalni operativni program za 2007. do 2013. koji ima omotnice od 3,9 milijardi eura. E, dok danas ovdje govorim, mogu vam reći da smo imali postotak apsorpcije od 63% i da nam je Europska komisija i vratila neke iznose. E, uz ovaj program uspjeli smo upravljati lokalne infrastrukturne projekte, više od 2000 km lokalnih cesta, mnoge zdravstvene objekte, više od 500 e, škola i obrazovnih ustavo, više od 2000 malih srednjih poduzeća dobilo našu potporu. 29.000 tisuća novih radnih mjesta stvoreno je tako. Osim toga, Imamo i e, programsko razdoblje 2014-2020 e, sa financijskom omotnicom od 6,7 milijardi eura i s tim sredstvima ćemo financirati 9 od 11 tematskih ciljeva e, pod europskim strukturalnim fondovima. Tu ćemo se koncentrirati posebice na ceste kako bismo omogućili povezano sa ten tema na inovaciju i na efikasnost E, graditeljstva, odnosno stanogradnje, e, na medicinsku infrastrukturu i na školsku infrastrukturu. Jedna novina u periodu 2014. do 2020. u regionalnim operaznim programima je to što ćemo poboljšati naše zemljišne knjige uključit će mi više od 5 milijuna hektara novog zemljišta koji će biti uvedeni u zemljišne knjige. Glavna zabrinutost, odnosno glavna lekcija koju smo povukli iz perioda 2007-2013 i na tome ćemo se fokusirati u idućem periodu, je da moramo pojednostaviti e, administrativne procedure i zato smo sudjelovali na čitavom nizu različitih sastanaka sa predstavnicima Europske komisije i naučili smo mnogo toga od vlastitih grešaka. Nadamo se da ćemo ugovore moći e, zaključivati puno brže u budućnosti u odnosu na razdoblje 2007. do 2013. kako bi korisnici mogli kvalitetno provoditi svoje projekte i kako bi se sve zaključilo do kraja programskog razdoblja. Zadržat ćemo sustav plaćanja u istom formatu koji je postojao od razdoblja 2007. do 2013. Ništa se tu neće promijeniti. Što se tiče lekcija koje smo naučili u razdoblju 2007. do 2013. Sada je to sve uneseno u promjene za sljedeće programsko razdoblje. Što se tiče regionalnog operativnog programa, htjela bih samo spomenuti to u kontekstu rada ovog odbora moje ministarstvo podržava 20 programa za teritorijalnu suradnju s vrijednom od 1,2 milijuna eura. E, to je veliki uspjeh e, kad se radi o teritorijalnoj suradnji jer Bugarska i Rumunjska su imale apsorpciju od 73%. Govorila sam o komplementarnosti. Bez obzira na regionalne operativne programe imamo još jedan instrument koji se koristi našem ministarstvu, a to je nacionalni program za lokalni razvoj. Program koji je stvorio, stvorila vlada u Rumunskoj financira se kroz državni proračun i podržava lokalne infrastrukture i regionalne infrastrukture. time se pomaže lokalnoj zajednici, lokalnim vlastima u Rumunjskoj. E, komplementarno odnosu na fondove Europske unije, programi za lokalni razvoj podržavaju sustave za pročišćavanje vode, izgradu, izgradnju cesta, e, školstvo. To je bilo jako važno iskustvo za nas, e, veliki uspjeh, zato što ova dva sustava koji podupiru skladni razvoj u Rumunjskoj jako su važni za nas. Nakon e, intenzivne suradnje sa vama, mi bismo sada htjeli nastaviti sa otvorenim surađivanjem sa općom upravom e, za regionalni razvoj, sa vašim odborom, jer e, ovakvo partnerstvo omogućit će nam e, da budemo i dalje uspješni u efikasnom korištenju europskih fondova. Tako da naše razvojne politike budu u skladu sa razvojnim ciljevima na razini Europske unije i vjerujem da imajući to na umu bilo bi korisno za nas imati kalendar sastanaka. Ja sam danas ovdje s vama, ali bilo bi dobro znati kad će biti termini sa drugim ministrima za regionalni razvoj. I onda bismo te termine mogli popisati i staviti i odrediti na razini Europske komisije. Mislim da Rumunjska ima potencijal da postane prava e, priča o uspješnosti što se tiče korištenja europskih fondova za razvoj i kako bi se poboljšali životni standardi. E, zajedno s mojim timom u mom ministarstvu radit ću sve što je u mojoj moći kako bismo postigli taj cilj i srdačno zahvaljujem svima vama i želim još jednom ponoviti da mi je stvarno čast što sam danas ovdje sa vama. Hvala. Hvala, poštovana ministrice. Zahvaljujem i drago mi je što sam čula da je program ovog vašeg ministarstva i upravljanje e, fondovima isti program kao i kod nas ovdje u odboru regiji. Jako je lijepo čuti da su to stvarni problemi koji se pojavljuju na terenu. Dame i gospodo, sada otvaram raspravu, imate riječ, započet ćemo s koordinatorima, zato sa, započnimo sa gospođom Krel. Hvala, predsjedavajuća. Poštovana ministrice, vrlo mi je drago govornica je stala. Dakle, kao što sam rekla, drago mi je što vas mogu pozdraviti ovdje. Danas na ovom sastanku već smo se sastali jednom u Bukurešti. E, vaš zadatak nije jednostavan unutar vašeg resora. Naravno, potrebno je nastaviti sa čitavim nizom teških elemenata Drago mi je e, što čujem da je stopa e, apsorpcije e, bila čak 63% u posljednjem programskom razdoblju što se tiče kohezijskih fondova. Stopa još nije optimalna, ipak ja vam želim sve najbolje u budućem radu. Predsjednica je već rekla to da imamo slične teme unutar našeg odbora. A želim se sada vratiti na jednu temu. Danas popodne ćemo imati javno saslušanje o pojednostavljenju kohezijske politike. Stvarno me zanima, odnosno možete li objasniti što je učinjeno u Rumunjskoj, kako ste se organizirali, kako biste pojednostavili postupke, a i e, preraspodjelu sredstava. Htjela bih čuti više detalja jer će oni biti korisni za naš rad. Vjerojatno znate da mi imamo skupinu za visoku razinu za pojednostavljenje koja je uspostavljena u međuvremenu. Kao drugo, želim reći da pozitivno vidimo to što ministri za regionalni razvoj se, e, će se sastajati redovito. To mi tražimo već jako dugo u ovom parlamentu. Mi tražimo vijeće ministara za regionalni razvoj i kohezijsku politiku. Do sada nismo uspjeli e, postići taj cilj, ali možda tijekom sljedećeg predsjedanja mi ćemo pokušati se još više zalagati za to, jer sada u tome nismo bili uspješni. Radi se o velikim odgovornostima e, koje spadaju u resor ovih ministara. Još posljednje pitanje. Mi smo zajedno s Europskim parlamentom e, raspravljali o e, Junkerovom planu. Znate li možda e, kako se koriste sredstva na raspolaganju, kako se oni kombiniraju sa fondovima za regionalni razvoj sa kohezijskim fondovima koji može biti zajednički učinak. Sljedeći govornik. Gospodin Jakošić. E, Mihajlova e, i htio bih e, zahvaliti se gospođi ministrici što je prihvatila vaš poziv i došla u Brisel na razgovor s nama. Nama je jako važno da čujemo vaša razmišljenja, da naučimo probleme koje postoje u raznim zemljama članicama i zato nam je vaša uvodna riječ bila iznimno važna. Ja sam vas pažljivo slušao i htio bih vas naime pitati e, nešto što e, je vjerojatno dosta slično u mnogim zemljama, naročito takozvane nove, nove Europe, ali nisam 100% siguran pa me zanima malo ipak kako vi gledate na činjenicu da je e, problem apsorpcije u mnogim zemljama relativno veliki problem Eh, još uvijek eh, i ja kao nekadašnji istarski župan ili znači čovjek koji vodi jednu regiju moram reći da smatram da je jedan od ozbiljnih problema nedostatak financijskih kapaciteta na regionalnom nivou. Dakle, eh, pitanje centralizacije, odnosno decentralizacije u svakoj državi, pitanje sredstava financijskih koje imaš na raspolaganju ili nemaš na nivou regije, po mom dubokom uvjerenju često može zaustaviti apsorpciju. E, jer sigurno je da e, e, Rumunjska, Bugarska, Hrvatska pa i druge zemlje sigurno da trebaju puno novaca da bi poboljšali svoju infrastrukturu, da bi poboljšali zaštitu okoliša, da bi poboljšali puno toga i sigurno je da gradovi i regije pogotovo taj nivo zna jako dobro gdje i kako može potrošiti novac. Često E, moram reći da barem moje iskustva iz razgovora koje sam imao i sa raznim regijama e, u to vrijeme, to znači prije 5, 6, 7, 8 godina, pokazuje na to da je centralizacija jedan od ozbiljnih problema. Zanima me vaše, vaše razmišljanje i da li vidite, da li mislite da regije imaju dovoljno financijskih kapaciteta u Rumunjskoj da mogu kvalitetno pratiti e, svojim sredstvima, vlastitim sredstvima ono što Europska unija daje kroz kohezijsku politiku. Thank you. And the next speaker is Madame D'Amato. Gospođa D'Amato sada ima riječ. Hvala vam. Hvala ministrici što je došla na naš sastanak. Moje je pitanje vrlo praktično jednostavno. Je li došlo možda do nekih poteškoća i možete nam dati možda i primjere u vezi s time koje su bile poteškoće u pogledu fondova? zato što je Rumunjska nedavno ušla u Europsku uniju. Hvala. Thank you. Thank you very much. Hvala, hvala lijepa. Gospodin Brujan, izvolite. Hvala ministrice. Malo prije ste spomenuli neke probleme. Primjerice, rekli ste da i postupak nije dovoljno jednostavan. Možete li nam dati neke primjere? Rekli ste da moramo učiti na greškama kako bismo u razdoblju od 2014. do 2020. godine postigli bolje rezultate. Hvala. I sada ponovno riječ ima gospođa Tomašić. Ministrice, znam iz našeg iskustva da nije lako prijeći iz jednog sustava u drugi, E, dosta, dosta je otežano e, e, raditi. Zanima me koji je najveći problem koji vi vidite između suradnje držav, države, države, gradova, regija i na koji način, ako jeste, kako ste, kako tu suradnju uspostavili i što nama predlažete isto državama koje su postkomunističke države. Hvala lijepa. Thank you. Thank you very much, Mr. Zeller. Hvala. Sada riječ ima gospodin Zeller. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Prije dvije i po godine, možda čak i tri, jedno izaslanstvo otišlo je u posjet Rumunjskoj, u Temišvar. Ali smo isto tako došli i na Dunav, na granicu između Bugarske i Rumunske. Čuli smo da je bilo pritužbi na to da decentralizacija i prijenos ovlasti na regionalnu razinu u smislu predlaganja projekata za strukturne fondove, da zapravo tu nije došlo do odgovarajućeg napretka. E, moje pitanje je sljedeće. Strukturna politika je regionalna politika i ovisi o tome da veliki e, gradovi, odnosno da se prenesu ovlasti na regionalnu razinu kako bi regije bile nadležne za provedbu programa. Rumunjska vlada je imala namjeru predložiti neke zakonske propise u smislu decentralizacije i zanima me e, koliko je to daleko otišlo, imaju li regije veći utjecaj na, na regionalne programe nego što je to bio slučaj ranije? Gospođa hvala. Mi smo s naše strane također zadovoljni što je održana ova razmjena mišljenja i smatramo da je bitno da razgovaramo s ljudima koji su zaduženi za provedbu naših odluka na terene. Ja se želim nadovezati na pitanje o provedbi. Spomenuli ste 63% apsorpcijske sposobnosti fondova. Zanima me kakva bi vam pomoć bila potrebna s naše strane ili od strane Europske komisije kako bi se ta stopa povećala. E, zatim imam još jedno pitanje. Ja sam iz kluba zastupnika Zelenih. Zanima me vezano uz e, ostvarenje ciljeva u području e, klimatskih promjena. Mi posebno e, se zalažemo za ulaganja koja su, koja pogoduju ublažavanju klimatskih promjena. E, govorili ste o cestovnom prometu, da li postoji razmišljanje o ulaganjima u željeznički promet i da li razmatrate isto tako i energetsku učinkovitost? Imam još jedno pitanje, mi ćemo danas glasovati o izvješću o e, marginaliziranim zajednicama i njihovom uključivanju u kohezijsku politiku. Znam da Rumunjska ima veliku romsku zajednicu i neke druge marginalizirane zajednice. Što poduzimate kako bi oni mogli iskoristiti regionalne i ostale fondove u Rumunjskoj? Hvala. Hvala. Sljedeći će postaviti pitanje gospodin Polčak. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Ja sam htio postaviti isto pitanje kao i gospodin Zele na koji način je lokalna i regionalna vlast uključena u postupak donošenja odluka, dakle kod povlačenja sredstava iz europskih fondova. Imam još jedno pitanje. Mi u Češkoj imamo određene poteškoće u smislu apsorpcijske sposobnosti. Do 2013. godine, dakle, iznos je bio 26,5 milijardi, no mi ćemo moći povući samo 10%, dakle oko 2,5 e, milijardi. Znate li već e, koliko ćete vi moći povući sredstava iz dodijeljene omotnice? Imate li neku predođbu o tome koliko će iznositi konačni e, iznos? Još jedno pitanje. Gospodin Arimont. Hvala. Samo oni koji e, uče iz grešaka mogu se nositi s budućim izazovima. Međutim, kada pogledamo izvješće o financijskim interesima iz 2013. godine, Rumunska je imala 25 predmeta, odnosno slučajeva gdje je došlo do prijevara u e, kohezijskoj politici, bilo je 33 slučajeva nepravilnosti. U usporedbi sa drugim zemljama to je dosta visoka stopa. Imate li nekakav master plan za 2015. godinu da biste u tom području postigli bolje rezultate kako bi bilo manje nepravilnosti i prijevara? I na kraju gospodin Buda. Hvala. E, gospođo predsjedavajuća i hvala ministrice što ste se dozvali našem pozivu. Imam jedno pitanje za vas. Vezano uz pitanje upravne decentralizacije u Rumunjskoj. E, ta regionalizacija bi mogla dovesti do povećane stope apsorpcije, ako se ne varam. Trenutno imate 44 regije E, to bi moglo predstavljati problem u smislu apsorpcije sredstava. Razmatra li vlada e, mogućnost preustroja kako bi se povećala apsorpcijska stopa? Hvala. Hvala, završili smo s ovim krugom pitanja. I sada dajem vama riječ, ministrice, da nam odgovorite na pitanja. Pitanja su bila vrlo zanimljiva vidite da e, svi imamo iste prioritete, dakle kao i ostali ministri za regionalni razvoj. Hvala. Hvala na pitanjima. Ta pitanja su bila vrlo zanimljiva. Ja ću nastojati dati odgovore i nadam se da će moji odgovori zapravo da ću moći grupirati nekoliko pitanja. Ako mi dopustite, predstavit ću vam neke od ključnih mjera koje smo sada donijeli e, u odnosu na prethodno razdoblje od 2007. do 2013. godine. Kao prvo, kada je riječ o ugovaranju projekata, e, to se više neće odrađivati u tehničkoj fazi, Ugovori će se sklapati u trenutku kada se bude provodila studija izvedivosti. Prema našem zakonodavstvu infrastrukturni projekt se sastoji od nekoliko faza, dakle prije same radova. Dakle, e, faza koja prethodi izvedivosti gdje se daje procjena vrijednosti, zatim studija izvedivosti koja e, govori o ukupnoj vrijednosti ulaganja, nakon nje slijedi tehnička studija koje, u kojoj se nalaze svi tehnički crteži, potrebni detalji. Dakle, u prethodnom razdoblju od 2007. do 2013. godine događalo se to da su da je bilo potrebno više od godinu dana da se sklopi ugovor za neki projekt. A to je podrazumijevalo određene financijske probleme u regionalnim operativnim programima i tako da je čitavo razdoblje do sklapanja ugovora znalo trati do dvije godine. Ako se e, ugovori sklapaju u fazi koja prethodi studiji izvedivosti, onda se razdoblje može skratiti sa dvije godine na tri mjeseca. To je mnogo bolje za e, evaluaciju projekata također. Mi bismo također htjeli smanjiti vrijeme i za drugu fazu i htjeli bismo izraditi jedan priručnik za korisnike. Naša je namjera da pružimo više informacija podnositeljima zahtjeva. Dakle, to su pitanja koja se tiču lokacije, projekata i tako dalje. Zajedno sa studijom izvedivosti. Dakle, sve, svi ti elementi u, u ugovornom razdoblju mogli bi se odraditi u samo mjesec dana. Zatim treća mjera koju smo poduzeli, mi ćemo koristiti standardizirane ugovore za sve projekte koji se financiraju iz regionalnih operativnih programa, bilo da je riječ o infrastrukturnom projektu izgradnje ceste, škole e, i slično. Zatim, naša četvrta mjera je novi zakon o javnoj nabavi. A to se pak nadovezuje na jedno od pitanja o tome koji su glavni problemi e, s kojima smo se suočili tijekom prethodnog programskog razdoblja. Mi smo sada izmijenili zakonodavstvo u području postupka javne nabave. Prenijeli smo novu direktivu Europske unije u naše zakonodavstvo, tako da sada imamo nova pravila o javnoj nabavi e, koja je fleksibilnija i transparentnija. Sljedeća mjera na kojoj radimo, mislim da ovdje mogu odgovoriti na više pitanja odjednom, odnosi se na mehanizam e, za zahtjeve za plaćanja. Ja sam 2013. godine e, stupila u službu u ministarstvu, tada sam bila državna tajnica. Regionalni program za prethodno razdoblje imao je apsorpcijsku stopu od 12%. Nakon godinu dana, zajedno sa suradnicima, Radila sam na tome da se e, poveća ova stopa i ona se povećala za gotovo 50%. Kako smo uspjeli o tome? Osnovni problem koji je utjecao na tako nisku stopu apsorpcijske sposobnosti e, bio je upravo taj mehanizam za izračun e, tih zahtjeva od korisnika. 90% projekata e, su bili znači javne zgrade ili javna tijela, bolnice, uredi gradonačelnika i tako dalje. Pretpostavljam da vam je taj mehanizam poznat, to je inače mehanizam koji je uspostavila Europska komisija. Da biste dobili sredstva iz fondova Europske unije za svoj projekt, najprije morate zatražiti od korisnika da podmiri račune te da pruži dokaz o tome, to je sukladno pravilima. Dakle, morate dokazati da je uplata već izvršena. A što to zapravo podrazumijeva? To znači da korisnik mora podmiriti račun za neke radove, a nakon toga se mora obratiti upravljačkom tijelu koje onda stupi u kontakt sa glavnom upravom ređijom. I potrebno je odraditi čitav taj ciklus da bi se novac mogao vratiti korisnicima. Dakle, čitava ta zamisao povrata sredstava korisnicima dovela je do toga da su ponekad korisnici morali čekati do šest mjeseci ili šest do devet mjeseci. A javne vlasti nisu, dakle naprosto nije bilo dovoljno sredstava da se nastoje plaćati računi. I to je zapravo bio jedan od glavnih problema koje smo morali riješiti, tako da smo sada uveli jedan mehanizam da bi se mogli podmiriti računi. I to kroz privatna ulaganja rumunske vlade. Dakle, mi smo tu zapravo kao nekakva zaštitna, e, kao nekakva tampon zona, kako bi e, se omogućilo javnim tijelima da podmire svoje račune. Dakle, oni se koriste tom rezervom koju smo mi e, oformili, tako da ne moraju koristiti vlastitu gotovinu. Nakon toga se kontaktira komisija koja onda izvrši povrat e, troškova. Međutim, sada teret više nije na korisnicima, umjesto toga je rumunska vlada preuzela to na sebe i nakon što Europska komisija uplati sredstva, ta sredstva se vraćaju u državni proračun. Evo, to je nešto što smo mi naučili, možda je to pridonijelo našem uspjehu i sada e, taj mehanizam provodimo u svim operativnim programima za tekuće razdoblje. Isto tako to namjeravamo zadržati i u razdoblju od 2014. do 2020. Postavili ste još neka pitanja vezano uz decentralizaciju i regionalizaciju i dakle pitanje je bilo što se događa s tim u vezi u Rumunjskoj. Naše ministarstvo je nadležno za ovaj proces. Što se tiče regionalizacije, to je nešto što je u Rumunjskoj se pokazalo neophodnim, dakle to je nešto što od čega mogu imati koristi naše zajednice. Ukoliko uspijemo dovršiti taj proces regionalizacije i donijeti potreban pravni okvir za novi teritorijalni ustroj, onda, e, dakle, nam je tu je potrebno i donijeti izmjene i dopune Ustava. E, trenutno je to u parlamentarnom postupku, tako da sada očekujemo sljedeći korak. Dakle, potrebno je da te izmjene i dopune prođu kroz parlament i nakon toga će se održati referendum. E, dakle, na taj način ćemo konzultirati sve rumunske građane. Regionalni operativni program, program e, njim je u nadležnosti upravljačkog tijela. Međutim, mi imamo osam statističkih regija u Rumunskoj i oni imaju određena vijeća u kojima sudjeluju svi lokalni dionici, gradonačelnici, načelnici općina, mala i srednja poduzeća, gospodarske komore i tako dalje. I ta vijeća za regionalni razvoj sada su nadležna za izradu strategija za regionalni razvoj i definiranje prioriteta za regionalni razvoj. Dakle, oni moraju izraditi i investicijske planove. Što se tiče regionalnih operativnih programa, sada imamo i tu ideju regionalne, strategije regionalnog razvoja. Dakle, premda postoji centralizirano upravljačko tijelo koje je nadležno za plaćanja, postupak donošenja odluka je prenesen na regionalnu razinu, odnosno na spomenuta regionalna tijela. I sada nekoliko riječi o Junkerovom investicijskom planu. Htjela bih vam zahvaliti na ovoj inicijativi. Moje ministarstvo i ostala nadležna ministarstva u Rumunjskoj u velikoj su mjeri uključena u odabir najboljih projekata, dakle onih koji mogu potaknuti razvoj naše zemlje. I ovdje bih htjela odgovoriti i na drugo pitanje povezano s time, a to je činjenica da nam trebaju, treba više resursa nego što ih imamo u sklopu regionalnih operativnih programa. Tako da je Junkerov plan zapravo prilika za nas da ispunimo neke od svojih razvojnih ciljeva mislim da sada možemo ulagati u velike projekte zahvaljujući ovom Junkerovom planu. Dakle, financijska sredstva mogu doći iz Junkerovog plana i iz nekih drugih instrumenata. Drugim riječima, sredstva koja su prethodno bila namijenjena za ove projekte mogu se koristiti za unapređenje resursa na razini lokalnih i regionalnih vlasti. Dakle, mogu se unaprijediti neki infrastrukturni projekti od lokalnog interesa, jer činjenica jest da e, na toj infrastrukturi treba poraditi. Isto tako ćemo se moći usredotočiti na velike razvojne projekte zahvaljujući sredstvima iz Junkerovog plana. Bilo bi mi drago kada bi se sastanci sa ostalim ministrima za razvoj mogli održavati i na neformalnoj razini. Ja sam isto tako spremna imati redovite sastanke s vama kao i sa glavnom upravom ređijom. Uvjerena sam da ja imam već 20, više od 25 godina iskustva rada u državnoj službi i duže od 15 godina radim na pitanjima europskih fondova. No, ne mislim da itko od nas ministara ima koristi ako e, djelujemo izolirano. Mislim da se moramo sastajati, da moramo surađivati na neformalan, sas, na neformalan način i na taj način možemo razmjenjivati iskustva, primjere dobre prakse, razgovarati o komplementarnosti, potrebi za simplifikacijom. Isto tako e, mislim da je ovaj primjer simplifikacije sustava plaćanja u Rumunjskoj bio dosta uspješan. Drugim riječima možemo zajedno raditi na poboljšanju stope e, povlačenja sredstava. Zahvaljujući vašoj potpori i potpori kolega iz glavne uprave Regio, vjerujem da možemo zajedničkim snagama unaprijediti sve važeće postupke, e, dakle postojeće priručnike i tako dalje. E, mislim da bi na taj način Europska komisija, a i vi zastupnici, mogli vidjeti da Rumunjska, a i druge zemlje troše e, sredstva iz europskih fondova na transparentan i učinkovit način. E, zatim postavljeno je pitanje imamo li master plan za rješavanje pitanja nepravilnosti, prijevara i tako dalje. Vlada je donijela jednu odluku kojom se uređuju svi problemi koji se tiču nepravilnosti u korištenju sredstava iz europskih fondova. Dakle, bilo kakva restriktivna mjera, bilo kakva takva mjera se sada sankcionira. Mi e, se moramo pobrinuti da, e, da nema diskriminacije među projektima koji se financiraju i da postoji transparentnost. Međutim, to nije bilo lako postići imali smo sustav e, javne nabave za koji smo shvatili da nije u potpunosti usklađen sa svim zahtjevima i standardima u Europskoj uniji. Zahvaljujući ovoj odluci vlade, sada smo izmijenili sustav postupaka javne nabave a i za brojne naše korisnike bilo je teško prihvatiti te izmjene, ljudi su se nadali da će dobiti sredstva i onda je odjednom došlo do izmjena, tako da se smanjila perspektiva da dobiju sredstva. Ako mi dopustite, želim samo reći da smo mi donijeli ovu odluku upravo kako bismo podržali provedbu projekata. Što se tiče europskih e, projekata, Na središnjoj vlasti je nadležno ministarstvo, međutim tu su onda i tijela lokalne samouprave. Može se dogoditi da tijela lokalne samouprave nisu bila u stanju prijaviti projekte za financiranje iz fondova, naprosto zato što nemaju odgovarajuće kapacitete. Međutim, međutim e, e, potrebno je bilo analizirati postupke javne nabave na lokalnoj razini na taj način su se obrađivali pojedinačni zahtjevi i u slučaju nepravilnosti upravljačko tijelo je uvelo stopu od 25%, što znači da je svaki korisnik morao proći provjeru svih razina vlasti. Na taj način je rumunska vlada nastojala pružiti potporu korisnicima i osigurati resurse dakle nakon što su e, nakon što je inspektorat izvršio provjeru a to smo morali učiniti zato što e, naše zakonodavstvo nije bilo u potpunosti usklađeno sa europskim zakonodavstvom tako da smo e, se odlučili na taj potez što se tiče marginaliziranih zajednica, mi smo proveli jednu studiju uz pomoć stručnjaka Svjetske banke. Tako da smo e, tako da smo vidjeli točno na zemljovidu gdje se nalaze te marginalizirane zajednice i doslovno dakle smo nacrtali na zemljopisnoj karti gdje se nalaze, u kojoj ulici, na kojem području. U sklopu e, regionalnih programa imamo jednu dimenziju koja se naziva CLLD, lokalni razvoj kojim upravlja zajednica i imamo poseban naglasak na stambeno zbrinjavanje tih marginaliziranih zajednica, e, što uključuje i romsku zajednicu. U sklopu regionalnih operativnih programa i državnih programa nismo htjeli izdvojiti romsku zajednicu, dakle nismo htjeli izdvojiti od ostalih marginaliziranih zajednica što znači da u marginaliziranim zajednicama ima i Rumunja i Roma, dakle nismo htjeli, nismo se ovdje opredijelili za segregirani pristup. Ove mjere koje smo donijeli u sklopu vladinog e, programa, e, dakle tim mjerama smo obuhvatili sve marginalizirane zajednice. Ispričavam se samo da provjerim što mi piše u bilješkama. Eh, am avut o întrebare legată de legătura... Da. Bilo je još jedno pitanje o vezi između lokalne središnje vlasti te na koji način se može povećati stopa povlačenja sredstava iz fondova. Htjela bih eh, reći sljedeće. Upravljačko tijelo, središnja vlast, je tijelo e, koje se nalazi u sklopu Ministarstva razvoja. Međutim, to nije ono tijelo koje donosi odluku o potrebama, niti definira strategiju. Za to su nadležne lokalne vlasti. Tako da ovdje imamo punu lokalnu autonomiju, lokalne vlasti raspolažu vlastitim resursima, nitko im ne može nametnuti kakvi će se projekti prijavljivati za europske fondove, a sve mjere koje smo donijeli u sklopu regionalnih operativnih programa e, takve su da poštuju tematske ciljeve Europske unije i nastali smo to e, zapravo poklopiti sa stvarnim potrebama u Rumunjskoj. Nadam se da sam uspjela odgovoriti na sva vaša pitanja. Najljepše hvala. Hvala na vašem sudjelovanju u radu sjećamo se, imat ćemo na umu sve ovo što ste rekli o redovitim e, sastancima s ministrima koji su nadležni za regionalni razvoj. Nadam se da ćemo imati mogućnost sastajati se i sa ostalim ministrima. Vama najljepša hvala na vašem radu i želim vam puno uspjeha u vašem radu u Rumunjskoj. Doista se nadam da ćemo imati ponovno mogućnost da se susretnemo s vama, da nam kroz koju godinu kažete koliko je uspješna bila kohezijska politika u Rumunjskoj. Najpša hvala u moje ime, u ime cijelog odbora. Hvala. Dobro. Drage kolege, nastavljamo s dnevnim redom. Sad je red na za glasanje. Imate li svi svoje glasačke kartice? Thank you. Thank you very much. Um, we vote today the report Cohesion policy. Danas e, glasamo o izvješću za kohezijska politika i marginalizirane zajednice. Tu se radi o finanskoj podršci za e, pomoć e, ruralnoj zajednici i urbanoj zajednici u sklopu RDF-a. Teritorijalni pristup od 2014. do 2020. nudi nove mogućnosti za izradu i provedbu integriranog teritorijalnog ulaganja i CLLD-a u marginaliziranim zajednicama. Naša izvjestiteljica gospođa Renke je predstavila je svoj nacrt e, izvješća u trećem mjestu ove godine. Rok za amandmane bio je 22. srpanj, do tada smo dobili 14 amandmana koji su dostavljeni pravovremeno. Također imamo mišljenja druga dva odbora Europskog parlamenta, odbor za zapošljavanje te odbor FEM. Izvjestiteljica također nudi određeni broj kompromisnih amandmana. Želite li se jako kratko javiti, gospođo Rentke, ili možemo odmah početi s glasanjem? Ja samo se želim zahvaliti kolegama na suradnji i nadam se da će ovo izvješće poslužiti svima i da će danas biti usvojeno. Gospođa kraju izvolite. Ispričavam se predsjedavajuća, ali na dnevnom redu piše da počinjemo s glasanjem u 11.40, a moji kolegi iz kluba zastupnika još nisu tu, tako da vas molim za pet minuta stanke kako bih mogla pozvati ih sve jer bih žela da budu nazočni. Da, upravo ste, ja sam više požurila. Da, upravo ste, rekli smo 11.40 za početak glasanja, tako da ćemo si dati pet minuta stanke i prozgovarati jedni s drugima. Ladies and gentlemen, I think all of us... Uh... Dame i gospodo, mislim da smo svi tu. Dakle, želim svim kolegama dobrodošlicu. Važno je da se držimo satnice i počinjemo glasati Na temu kohezijska politika i marginalizirane zajednice, izvjestiteljica gospođa Renke, započinjemo kompromis prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na kompromis drugi. Izvolite gospođa Renke. Ne bit ću kratka. Došlo do pogreške u glasačkoj listi. Ovdje vidite u drugom dijelu. Kaže se citiram, osobito situacija a u biti tu treba ostajati including, dakle uključujući, a ne in particular. A tu se radi o tehničkoj režici. Najviše hvala. Želio sam reći da će se glasati po dijelovima. Hvala na ovoj primjedbi. Dakle, u smislu drugog dijela, evo tako. smo za prvi dio koji je za, kompromis drugi prvi dio koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis drugi drugi dio koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na kompromis treći tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis četvrti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis peti, glasanje po dva dijela imamo. Prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Želite provjeru? Dobro. Provjerit ćemo drugi dio kompromisa petog. Elektronski putem otvaram glasanje. Možete glasati. Svi su glasali, zatvoram glasanje. Odbija se. Najviše hvala. Prelazimo na kompromis šesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis sedmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis osmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 98. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Dobro, možemo provjeriti. Mojim provjerom amandmana 98. Možete glasati. Zatvaram glasanje. Odbio se. Amandman 99. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Odbija se. Amandman 100. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Od, usvaja se. Dobro, mojmo provjeru. Provjeramo amandman stoti elektronskim putem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbio se. Prelazimo na kompromis deveti. Tko je za? protiv, ...suzdržani... usvaja se. Kompromis deseti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 112. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11. Tko je za? protiv, suzdržani. Molim provjeru jer ne vidim dobro vaše ruke. Dakle, kompromis 11. Elektronički glasamo. Molim vas izvolite sada se izjasniti. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Molim samo dignite važne ruke. Hvala. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 14. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 15. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se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 Amandman 175. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 177. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 178. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 24. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 185. Tko je za? Protiv? Suzdržani? mojim provjeru. Elektronički ćemo provjeriti amandman 185 i otvaram glasanje. Zatvaramo glasanje. Odbija se. Prelazimo na kompromis 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 26. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 27. Ko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Usmijen amandman, broj 1. Ima li koji što protiv ovog usmijenog amandmana? Ne. Dakle, glasamo o usmenom amandmanu broj 1. koji je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 28. Za, protiv, suzdržani? Usvaja se. Amandman 206. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti. Amandman 206. provjeravamo elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 207. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 208. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Provjeravamo elektroničkim putem 208. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani?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 protiv, suzdržani, odbija se. Amandman osmi. Tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru, elektronički provjeravamo amandman osmi, otvaram glasanje. Ne, nije. Sad je otvoreno glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman deveti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman deseti za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman jedanesti. za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 13. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 14. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 15. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 16. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 29. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 24. Tko za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Hoćete provjeriti amandman 24. elektroničkim putem, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Hvala. Kompromis 30. Ko je za? Protiv? Suzdržano? Usvaja se. Kompromis 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 33. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 35. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 34. Tko je za? Protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis 36. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 62. Tko je za? Protiv, suzdržani. Odbija se. Amandman 63. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. Prelazimo na prijedloge odbora za zapošljavanje. Prijedlog A, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Prijedlog B, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. C, tko je za? Protiv, suzdržani, mislim da je usvojen. Želite provjeru? Dakle, usvojeno je. D. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prijedlog prvi. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prijedlog drugi. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Prijedlog treći, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Prijedlog četvrti, tko je za, protiv, suzdržani, molim elektroničku provjeru prijedloga četvrtog prijedlog odbora za zapošljavanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na prijedlog šesti, jer peti je otpao. Dakle, prijedlog šesti, tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Prijedlog sedmi, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Prijedlog deveti, tko je za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. Provjeravamo elektronički prijedlog deveti, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I usvaja se. Prijedlog deseti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prijedlog jedanesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prijedlog dvanesti. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Trinesti. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 14. i 15. otpadaju. 16. Prijedlog 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 17. otpada. 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prijedlog 19. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Prilog 20. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Prijedlog 21. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 22. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Želite provjeru? Dobro, provjerit ćemo elektronički. 22. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prijedlog 23. Ko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Prijedlog 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prijedlog 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Moram provjeriti prijedlog 25. elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prijemo 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada prelazimo na je odbora za prava žena i rodnu jednakost. Predlog A. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Zna da je usvojen. Mm, ipak mojem provjeru. Dakle, prijedloga A odbora FEM. Otvoram glasanje elektroničkim putem. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Prijedlog B. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prijedlog C. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. D, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. E, tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru, prijedloga E, elektronički, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prijedlog F. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. G. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. H. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. I. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. J, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. K, za, protiv, suzdržani, odbija se. Prijedlog prvi. A, otpada prvi, ispričam se. Prelazimo na prijedlog drugi. Tko je za? protiv, suzdržani, usvoja Broj tri, tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru, predloga trećeg, elektroničkim putem, otvoram glasanje, zatvoram glasanje. Stvari, Jasno, odbija se. Ispričavam se na ome. Dakle, prijedlog četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Peti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Šesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti elektroničkim putem. Broj 6, otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sedmi, tko je za? Protiv. Suzdržani, usvaja se. Osam otpada, devet tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja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 spričavam se 19. otpada 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 23. otpada. 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 25. Tko je za? 26. ispričam se. 26. Dakle, tko je za? 26. Protiv. Suzdržani. Usvaja. Odbija se. Sada prelazimo na zaključno glasanje. Molim vas elektroničko glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Izvješće je usvojeno, čestitamo. Thank you very much. We continue. Hvala lijepo. Možemo sada in camera. Hvala, možemo sa, sada nastaviti sa sastakom koordinatora. Molimo vas da brzo napustite salu.